Molim, molim vas da uzmete dnevni red. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zehn Tage nachdem der Taifun Haiyan mit mehr als Tajfun Haiyan je na Filipinima opustošio zemlju i e, stanje je zaista dramatično. Vidjeli smo slike očajnih ljudi koji ništa nemaju za jesti, koji, stoje, e, koji moraju prenoćiti bez krova nad glavom. E, pomoć je stigla, ali kao što to uvijek bude, e, nastao je nezamisliv kaos. Ljudi se moraju boriti i kao i uvijek imamo mnogo nestalih, postoje i stradali, ljudi se bore za vlastiti život. E, zemlja ovisi o pomoći izvana, o pomoći međunarodne zajednice koja mora poduzeti sve napore kako bi ljudima koji su u tako nezavidnom položaju pružila pomoć čim prije moguće. I u, e, ljudi su upućeni na solidarnost jedni prema drugima. Europska unija obvezala se pružiti humanitarnu pomoć kao i pružiti dugoročnu podršku no mi moramo s obzirom na dramatičnu situaciju više e, toga učiniti da bismo pomogli milijunima ljudi. Milijuni e, ljudi na Filipinima pogođeni su ovom katastrofom. Brojke su zaista e, dramatične. 660 tisuća ljudi izgubilo je krov nad glavom i ostali su beskućnici prema e, podacima Međunarodnog e, crvenog križa nestalo se smatra 22 tisuće osoba e, preko dvije tisuće ljudi je umrlo organizacije za pružanje pomoći kažu nam da će taj broj zasigurno još rasti u ime Europskog parlamenta želim pogođenima reći da mi ćemo kao parlament učiniti sve što je u našoj moći kako bismo pridonijeli obnovi. E, siguran sam da i vi, dame gospodo, dijelite sa mnom ove osjećaje e, sučuti sa žrtvama i sa obiteljima žrtvama i zamolio bih vas da minutom šutnje odamo njima svima počest. Herzlichen Dank. Zahvaljujem. Drage kolegice, drage kolege, radujem se što vas, um, što danas ovdje mogu pozdraviti 150 učenika i učenica iz 33 zemlje uh, koji sudjeluju u Euronescolar 2013. godine. Srdačnu dobrodošlicu vam želim. Dva dana su se mladi iz zemalja